Chers euh, Dragi kolege, molim vas, zauzmite svoje mjesta kako bih otvorio sastanak. Proglašava ovaj eh, osnivački sastanak odbora za promet i turizam otvoreno Na dnevnom redu stoji izbor predsjednika i članova predsjedništva. Podsjećam vas da ćemo izabrati najprije predsjednika, nakon toga će on početi predsjedavati e, sastankom i nakon toga četiri potpredsjednika. E, imamo ovdje i neke zamjenike koji mogu glasati. Gospodin Marineskova će zamijeniti gospodin Preda, gospodina Mizelija, gospodin Prust, to je za Europsku pučku stranku a za gospođu Evo Lukačić ne znamo. Za socijaliste gospodin Bradbur mijenja gospodina Vandalena. Gospodin Pešar će također biti e, zamjeni. Gospodin Kirchhoff će također biti zamjenski član. Gospodin e, Koneka će zamijeniti gospodina Jimeneza. Gospodin Demasi mijenja gospodina Quatragala, a gospođa Senalova e, je ovdje zamjena za gospodina Senkea. Provjerili smo kvorum i imamo više nego dovoljno članova jer nam je kvorum od četvrtine članova. Pozivam sada imenovanja za mjesto predsjednika odbora za promet. Gospođo, Deli u ime zelenih. Hvala. Drage kolege, u ime mog kluba zastupnika želim najaviti kandidaturu mog kolega Mikaela Kramera. On je zastupnik koji je do sada pokazao puno znanja i interesa za e, područje djelovanja našeg odbora. On ima puno iskustva jer je već deset godina član odbora za promet i turizam i nadam se da će on biti budući predsjednik odbora za promet i turizam. Gospodine Kramer, prihvaćate li kandidaturu? Prihvaćam. Provjereno je dakle da gospodin Kramer ispunjava uvjete Imamo li i drugih kandidata za mjesto predsjednika odbora? Nema. U skladu s pravilnikom, ako se i nitko tome ne usprotivi, možemo pljeskom pozdraviti izbor našeg predsjednika. U ime svih vas Čestitam novom predsjedniku, želimo uspješan rad i prepuštam mu ovo mjesto. meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Poštovane dame i gospodo i dragi kolege, ovo je e, za mene novo i neobično iskustvo. Zahvaljujem na povjerenju koje ste mi dali i vjerujem e, da ću nastaviti e, raditi i dalje uz prijateljsku suradnju kolega iz prethodnog saziva i zahvaljujem tajništu, zahvaljujem na povjerenju i Krenimo sada na e, izbor prvog potpredsjednika. Za Alde grupu čestitamo gospodinu Krameru prvo kao predsjedatelju i vjerujem da ćemo surađivati vrlo blisko i ja predlažem gospodina Dominika Rikea, dakle prethodnog e, predsjednika odbora, dakle e, vjerujem da će biti dobra pomoći, mi njega predlažemo. Hvala. No, hier, deshalb... Da, evo, naravno, on je do sada tu sjedio, do pred koji trenutak. Imamo li drugih kandidata? Ako ih nema, možemo gospodina Dominika Rikea izabrati aklamacijom. Hvala. Und, und darf nur fragen, Dominik Rikea? A i pitat ću naravno Dominika Rikea prihvaća li nominaciju. Da, hvala lijepa. Pa izvolite doći do mene i sjesti na svoje mjesto. Ja, der zweite Drugi podpredsjednik odbora prijedlog. U ime EPP kluba predlažem Ditera Koha koji je već bio odličan član ovog odbora puno godina i ja bih njega predložio, to je naš prijedlog za drugog potpredsjednika. Hvala vam lijepa. Gospodine Van den Kamp, ima li još koje ime? Gospodine Koh, prihvaćate li nominaciju? Da, sa zadovoljstvom i možemo aklamacijom izabrati gospodina Koha. Gospodine Koch, ich darf Sie bitten, hier oben dann jetzt Platz nehmen i molim gospodina Koha da nam se pridruži za predsjedateljskim stolom. Prelazimo na izbor trećeg potpredsjednika odbora. Robert Sile. Prvo Mihajlo Dominiku i Diteru e, čestitam na novim položajima i u ime ecr Tomaša Poreba predlažem, on nije prisutan, ali on je i u pisanom obliku potvrdio svoj pristanak na ovu poziciju. Pitaću ostale imali drugih kandidata. Ako ih nema, a kandidat je pristao na kandidaturu, gospodin Premba je e, izabran aklamacijom. Tomaš Premba je izabran, a četvrti podpredsjednik odbora Imamo li e, imena? Izvolite. Čestitam prvo e, na vašem novom položaju, pa i podpredsjednicima, a mi predlažemo mađarskog kolega kolegu Ištvana Uhjerija. On je stručnjak za e, promet i turizam i e, zamolio bih da ga podržite i za njega glasate. Hvala vam lijepa. Ima li drugih imena, drugih kandidata? Nema. Pitanje je bilo, gospodine Uhjeli, eh, prihvaćate li da? Hvala lijepa. Pa onda eh, ćemo opet potvrditi izbor aklamacijom. Pozivam i Ištvana da e, nam se pridruži za predsjedateljskim stolom. Ja, das ging alles ziemlich schnell und reibungslos. Sve je prošlo brzo i glatko i siguran sam eh, da će eh, tako i biti. Uz eh, sve razlike vjerujem da ćemo dobro surađivati u odboru za promet. Naravno, tu je važna i promjena klime E, i e, globalni e, ciljevi za 2020 20, postotno smanjenje emisija do 2020. godine. Ambiciozan cilj, ali ogromnom većinom ovaj odbor to i želi. Dakle, mobilnost ne može zaustaviti, odnosno ne može utjecati u prevelikoj mjeri na e, klimatske promjene i 24% e, je već smanjene su emisije u e, kućanstvima a istovremeno iz prometa su rasle za 20%, a pa Naravno, mi moramo sada e, odgovoriti e, u prometu e, također smanjenjem i s obzirom na rastući trend moramo i dalje se truditi i nastojati da se zaštiti okoliš i e, moramo internalizirati vanjske e, troškove e, to je nešto što je sad zajednička tema u državama članicama i u komisiji ali to je evo drugo područje kojim ćemo se baviti 22. srpnja sastaće se naš odbor i ministar prometa iz Italije, budući da je e, predsjedateljstvo talijansko, e, će nam se pridružiti. E, sad moramo prekinuti sastanak, drugi odbori čekaju svoje konstituiranje i ulaz u ovu dvoranu. Zahvaljujem vam na dolasku, zahvaljujem vam na povjerenju koje ste mi dali na položaju predsjednika i e, zaključujem ovaj sastanak. Hvala lijepa.